priopćenja predsjednica, dakle naši odbori Envi i Kont će e, održati razmjenu gledišta o praćenju duhanskih proizvoda i da će se razmjena gledišta održati u srijedu 12. srpnja s početkom u 10.30. U okviru sastanka KONT raspravljat će se o javnoj raspravi o provedbi Europskog sustava za e, sljedivost i sigurnost sukladno člancima 15 i 16 direktive o duhanskim proizvodima. Svi ste srdačno pozvani da sudjelujete na toj konferenciji. Drugo, s obzirom na DVM i razmjenu gledišta o, o e, za koordinaciju reakcije na krizne situacije i također predstavljanje revizorskog e, izvješća revizorskog suda o mehanizmu civilne zaštite u EU, uniji, dakle to je zajednički sastanak DVM KONT. članovi Envija, naročito oni e, koji su sudjelovali u posjeti e, stožeru 30. svibnja su srdačno pozvani na sudjelovanje također u srijedu 12. srpnja u 9 sati i to na zajedničkoj razmjeni gledišta NVDV sa glavnom upravom EKO o radu stožera za koordinaciju reakcija u kriznim situacijama i e, također će se razmatrati rezultati i analiza podataka s obzirom na srednjeročnu evaluaciju ovog centra koja se predviđa za rujan. Istoga dana 12. srpnja u 12 sati Održat će se još jedna razmjena gledišta na sastanku odbora KONT sa odborima nvi i DV o posebnom izvješću revizorskog suda koje sam spomenula prije, dakle o mehanizmu civilne zaštite Unije. Imamo jedan izvanredan sastanak odbora NVI i koji će se održati u ponedjeljak 11. rujna od 19 sati do 20.30 u Strasburu kako bi se razmotrili amandmani uloženi na e, predmet e, upravljanje energetskom unijom. Danas imamo prevođenje na 20 jezika i kao što je uobičajeno, naš se sastanak prenosi putem interneta, a spisi sa sastanka su dostupni na našim web stranicama. Ako ne bude nikakvih prigovora do kraja sastanka, e, zapisnik sa našeg prethodnog sastanka od 3. i 4. će se smatrati usvojenima. Sada mu možemo prijeći na prvu dnevnu točku e, dnevnog reda. to su zajednička pravila za unutarnje tržište električnom energijom. Imamo razmatranje nacrta mišljenja. Izvjestitelj je gospodin Poč. Izvolite, gospodine Poč. Hvala. Hvala gospođo predsjednice, dobar dan svima. U posljednjih 20 godina europski energetski sektor je prošao kroz korijenite promjene. Imamo liberalizaciju, otvaranje energetskog sektora, razvajanjem proizvodnje energije, prijenosa i distribucije. I također s obzirom na klimatsko zakonodavstvo Europske unije koje je dovelo do oštrog smanjenja o emisijama stakleničkih plinova i do povećanja odjela obnovljivih izvora energije i energetskih troškova. Zaključci Europskog vijeća su zacrtali energetski klimatski put u Europskoj uniji do 2030. i onda je krajem 2015. Pariški sporazum potvrdio da Europska unija preuzema vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Prijelaz ka otpornom i održivom energetskom sustavu, međutim zahtjeva obuhvatan pristup i zbog toga je komisija odlučila stvoriti energetsku uniju. Jedno, jedan od ključnih izazova ka niskougljičnom gospodarstvu i energetskoj uniji je prilagodba tržišta električnom energijom. Imamo postojeća pravila o razdvajanju, imamo također i e, međutim sve jaču konkurenciju na e, cijelom tržištu i električnom e, sustavu distribucije, što znači da treba također smanjiti e, centralizaciju i povećati proizvodnju obnovljive energije. U bruto E, proizvodnje električne energije, udio obnovljivih e, izvora energije se udvostručio sa 14,4% na 28,8% od 2015. godine. Obnovljivi izvora energije sada su troškovno konkurentni i ponekad su i jeftiniji od fosilnih goriva i ta proizvodnja energije zapošljava više od jedan milijun ljudi u Europi i privlači više odlaganja od drugih sektora i smanjilo, smanjila je uvoz fosilnih goriva za 60 milijardi eura, što je značajno. I to je također dio naše strategije o energetskoj sigurnosti. Naša tržišta treba također pripremiti i na učinkovito sudjelovanje potrošača, poput e, novih igrača, odnosno novih energetskih zajednica, a istovremeno padajuća cijena električne energije i e, nesigurnost opskrbe izaziva zabrinutost u nekim zemljama članicama zbog nedostatka ulaganja u e, resurse koje treba međutim rješavati nacionalnim mjerama. No, integracija tržišta zahtjeva također jedinstveni zakonodavni okvir i ojačanu regionalnu suradnju kako bi se osigurala opskrba energije u svakom e, trenutku, a da se pri tome ne narušava rad tržišta. Kako bismo to riješili, imamo, e, moramo uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir. Imamo dva zakonodavna prijedloga koje se bave veleprodajom i e, također maloprodajom koje je spomenuta u uredbi i to je nešto što se odnosi na dio tržišta električnom energijom i također je dio novog ustroja tržišta. Od kako su koordinatori odbora ENVI odlučili izraditi mišljenje samo o direktivi, ja ću se e, usredotočiti samo na e, direktivu i naravno trebali bismo imati e, priliku uložiti amandmane i na uredbu, no nakon današnjeg e, sastanka koordinatora nadam se da ćemo imati priliku uložiti amandmane i na taj dio prijedloga, što mislim da bi bilo doista korisno. Dakle, ukupno gledajući pozdravljam e, prijedlog komisije E, da se poveća udio obnovljivih izvora energije i također da se ostvari liberalizacija tržišta iako imamo nedostatak jasnih pravila o, radu novih igrača na energetskom tržištu i o e, integraciji obnovljivih izvora energije u sustav distribucije električne energije. Zakonodavni prijedlog naravno ispravno stavlja potrošače u središte tog prijelaza i nastoji uspostaviti jednake uvjete za sve što će omogućiti sudjelovanje obnovljivih izvora energije na tržištu i pojačati regionalnu suradnju. No, kako bismo se pobrinuli da se ostvare ciljevi energetske unije i energetske politike i uredba i direktiva moraju se izmijeniti puno zadovoljiti u nekim područjima. Prilaz ka gospodarstvu treba se ostvariti na način e, da se ne nameće pretjerano opterećenje potrošačima i također e, treba više integrirati tržište i omogućiti bolje e, funkcioniranje tržišta što naravno podrazumijeva i postojanje jednakih uvjeta za sve. Nov zakonodavni okvir na europskoj nacionalnoj razini izvorit pravedne uvjete za sudjelovanje novih subjekata poput agregatora ili lokalnih energetskih zajednica na tržištu, a istovremeno e, to neće uvesti diskriminaciju u odnosu na druge igrače na tržištu sigurnost opskrbe e, se ne smije ugroziti i mora se osigurati u svako doba, a regionalna suradnja se treba izgraditi od ozdo prema gore i nju trebaju predvoditi zemlje članice, jer inače neće dati rezultate. Ja sam uložio otprilike 25 amandmana i nadam se dobroj suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Ovo nije toliki, toliko politički, više je tehnički predmet. A na njemu moramo dobro surađivati kako bismo ostvarili što bolji rezultati. Na kraju želim istaknuti da će novo zakonodavstvo biti ključno za odgovarajuće funkcioniranje energetske unije i ova dva predmeta se trebaju promatrati kao e, jedinstveni e, prioritet ovog odbora. Hvala, sada otvaram e, raspravu. Riječ imaju izvjestitelji u sjeni i oni kolege naravno koje se žele javiti za riječ. Izvolite, gospođo Pjeti Kajnen. Hvala i hvala kolegi na dobrom e, predstavljanju ovog nacrta mišljenja i na objašnjenju o čemu je riječ. Imam e, samo nekoliko elemenata koje želim e, izdvojiti za koje smatram e, da trebaju biti prioritetni u našem mišljenju i također e, uložit ću i neke amandmane na stajalište parlamenta. Kao prvo, svi znamo da e, se tržište električnom energijom i općenito energentima mijenja. Tako da zapravo to znači da trebamo odmaknuti od proizvodnje ugljika na u energetskom tržištu, naročito u tržištu električne energije, što znači da moramo imati veću dostupnost obnovljivih izvora energije kao prvo i trebamo koristiti pametne mreže kada je riječ o vršnom opterećenju i kao treće trebamo povećati udio fleksibilnih izvora kako bismo dopunili obnovljive izvore energije. Dakle, dekarbonizacija, odnosno njezini ciljevi trebaju biti uvršteni u mišljenje i trebamo zacrtati i e, prioritete za obnovljive izvore energije, jer ćemo inače se naći u situaciji u kojoj će obnovljivi izvori energije uvijek biti u drugom planu, zato jer ćemo imati termoelektrane na fosilna goriva ili nuklearne termoelektrane i njih će, e, i tu će se teško biti prilagoditi zato jer će one pokrivati najosnovnije osnovne potrebe i ako ne budemo postepeno povećavali udio obnovljivih izvora energije, onda ćemo uvijek imati stari način proizvodnje energije. I ako to odredimo kao prioritet na temelju tržišnih mehanizama i dnevnih cijena, onda će to značiti da kada se bude povećavao njihov udio, morat ćete zatvarati stare pogone, zato jer oni više neće biti troškovno učinkoviti, dakle neće moći e, raditi punim kapacitetom, nego će postepeno smanjivati svoj kapacitet. Dakle, tako ćemo postepeno, postepeno ostvariti odmak e, od fosilnih goriva. Mi smo i potrošači energije, a i e, s druge strane solarni paneli recimo mogu proizvesti e, velike količine energije do 2030. godine e, predviđa se da će oni odnosno mali izvori proizvoditi istu količinu energije kao i nuklearke u Europi i zapravo energenti koje će proizvoditi sami potrošači trebaju imati prioritetan pristup tržištu bez dodatnih troškovnih opterećenja kako bismo doista podržali e, malu proizvodnju e, iz obnovljivih izvora energije, odnosno solarnu energiju. To je povezano također i sa pametnim e, satovima i sa pametnim mrežama jer e, bez toga se neće moći to ostvariti. Dakle, toliko o direktivi, ali naravno Trebamo zatražiti međupovezivost e, i super mreže. Znamo da e, su obnovljivi izvori energije pouzani. Ako ne budemo imali e, visokovoltažnu super mrežu na europskoj razini, onda nećemo moći koristiti obnovljive izvore energije na učinkovit način. Naš sustav je zastario, što znači da možemo uštediti 20% energije e, samo obnovom e, mrežnog sustava i To znači da ćemo iz fleksibilnih izvora moći pokrivati dodatne potrebe za energijom. Dakle, super mreže, pametni brojači i pametne mreže. Evo, to su naši prijedlozi. Hvala vam. Hvala. E, gospođa Riz ima riječ. Hvala predsjednice. Gospođa Prinsat koja je izvjestiteljica u Sjeni nije ovdje danas, pa ću ja samo prezentirati njezine napomene. E, izvjestiteljica pozdravlja prijedlog komisije kao dobar temelj i zahvaljuje izvjestitelju gospodinu Poku na dobro odrađenom poslu Dakle, gospođo Prinset misli da neke stvari ipak treba malo jačati. Prvo, uključivanje e, potrošača energije, e, omogućujući pristup svim mogućnostima domaćim industrijskim i drugima. Dakle, na svim tržištima energije, tako e, smanjenje naknada i naplata za samo generaciju treba biti temeljeno na analizi troškova i koristi jer e, dodatne naknade za samo e, generiranu energiju e, mogu biti doista prednost za razvoj ovog poslovnog modela jer to dodaje nepreglednost za investicije ili poticaje za e, potrošnju na način koji podupire sustav, što je istina, što je posebice se odnosi na domaćinstva. Što se tiče socijalnih i ekonomskih prednosti, je dugoročno treba biti uzeti u obzir pri uspostavljanju razumnih troškova pristupa mrežama za sve vrste potrošača, te na posljedku gospođa Prinseć željela bi podcrtati ulogu E, interkonekcija koje su ključni element unutarnjeg tržišta energije, ne samo sa e, gledišta sigurnosti opskrbe, nego i zato jer igraju ključnu ulogu u postizanju energetskih i klimatskih ciljeva, poboljšavaju učinkovitost električnih sustava i smanjuju volatilnost tržišta energije, e, te postiže e, stabilnost cijene koju se plaća. I gospođa e, Gerling, e, gospođa također pozdravlja dakle, ovo izvješće i danje korake. Gospođa Kilana. Puno hvala gospođo predsjednice, puno hvala i izvjestitelju. Ovo izvješće je jako dobro i što se tiče tržišta električne energije, tu ću ja uložiti razne amandmane vezano uz energetsku učinkovitost. A isto tako i inovacijama u području obnovljivih izvora energije i tehnologija za daljnje istraživanje i financijske potpore strane, od strane Europske unije. Nadalje, moramo se dugoročno orijentirati prema emisijama, prema sustavu sa malim, sa niskom razinom emisija. Osim toga, želim govoriti i o pitanju otpada, kružnog gospodarstva. Želimo, odnosno moramo motivirati različite grane industrije kako bi surađivali, kako bi postigli dogovorene ciljeve, primjerice uključivanje industrije u e, proizvodnju energije, zatim skladištenje energije, pre svega kada govorimo o energiji vjetra, sunca i vodika. Dakle, samo opskrba energijom u Europi još uvijek veliko pitanje, a isto tako i energetska sigurnost. S obzirom da sam ja izrazito miroljubiva, meni je također i sigurnost važno pitanje, odnosno sigurnost plaćanja. Dakle, e, trenutačno u Europi govorimo o energetskom siromaštvu, iako se u mojoj zemlji o tome baš e, ne tematizira, iako je to na jugu Europe i na istoku Europe vrlo važna tema. Dakle, čujemo da ljudi imaju velikih problema u financiranju svojih energetskih troškova. Zatim radi se i o ulozi građana, radi se o tome da moramo osvijestiti ljude, osnažiti njihovu svijest vezano za ovaj problem kako bi počeli djelovati. Nadalje moramo razvijati energetske mreže i to je prije svega pitanje suradnje unutar naše europske obitelji. Zatim, energija kao usluga. To je isto jedno vrlo zanimljivo pitanje. Pitanje prometnog sektora gdje se mobilnost nudi kao usluga – i na energetskim tržištima također se sve više spominje ovaj pojam pružanja usluga. I s velikim veseljem očekujem suradnju sa izvjestiteljima. Hvala. Uh, Gospodin Škrlec, Dakle, ovo izvješće je dobar temelj za daljnja poboljšanja uh, za naše predloženje mišljenja i želim naglasiti neke stvari koje su od ključne važnosti, a koje ovo mišljenje mogu poboljšati E, i e, poboljšati njegovo prihvaćanje od strane vodećeg e, odbora jer moramo se zadržati u okviru naših kompetencija i slažem se u potpunosti s nekim od prethodnih govornika, posebice s gospodinom Peti Kajnen koja kaže da moramo zacrtati jasne ciljeve za smanjenje emisija CO2 i e, klimatskih promjena. Znači treba naglasiti u izvješću alate koji doprinose ovom cilju ono što je posebice važno e, za dodati ovom mišljenju, a još uvijek ni u obuhvatu su još neke važne teme kao što su mehanizmi za kapacitete i kako postupiti sa postojećim ciljevima za ovaj instrument tržišta električne energije koji će pridonijeti većoj integraciji E, obnovih izvora energije. Također, e, složili smo se da ono što još uvijek nije obuhvaćeno u mišljenju u da je u središtu dokumenta o energetskoj uniji su građani i njihovo osnaživanje. Tako da moramo jačati tekst e, o e, građanima e, i energetskim zajednicama i njihovom doprinosu ciljevima i tržištima energije, kako mogu sudjelovati na tržištima energije, kako pojedinci mogu sudjelovati u tržištima energije i također slažem se da je prioritetno za generaciju u malim okvirima da se to e, jasno naglasi u e, i mišljenju i rezoluciji. Ne možemo čekati da EU građani u budućnosti e, budu samo potrošači, tako da moramo definirati aktivnog potrošača, tako da možemo potrošače grupirati možda u tri skupine, jednu koja možda nije zainteresirana za aktivno sudjelovanje u tržištu električne energije, ali može sudjelovati putem agregatora. I predložio sam da možemo možda redefinirati predloženu definiciju e, agregatora i njihovu ulogu u tržištu energije, te Bez obzira na to u kojoj su potrošači skupini, potrebne su im pametne tehnologije, posebice e, pametna brojila, tako da i oni potrošači koji nisu proaktivni mogu na zahtjev dobiti informaciju o računima. A za one aktivnije skupine potrošača moramo omogućiti e, upravljanje potražnjom i u aktivniju ulogu e, u formiranju cijena na tržištu, a sa prosumerima, potrošačima, e, proizvođačima moramo omogućiti im da budu aktivni na tržištu električne energije i energije. Mislim, dakle, evo da su to glavne stvari s moje strane i nadam se da ćemo imati dobru suradnju u finalizaciji ovog mišljenja. Hvala, gospođa Dornano. Merci, euh, madame la présidente. Merci également euh, pour votre travail. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospodine Poc, na vašem izvješću. Dakle, ova pravila za unutarnje tržište električne energije su važna i tu treba podsjetiti koji ciljevi bi bili poželjni u kontekstu ove krize s kojom smo trenutačno suočeni i čini se da je potrebno regulirati cijene. Dakle, liberalizacija ovog sektora nažalost nije dovela do sigurnije opskrbe i do stabilnosti cijena. Osim toga, ova direktiva ne smije E, se e, miješati u neutralnost izvora energije, a to se odnosi na sve izvore energije. Što se tiče nacrta mišljenja, izvjestitelj je u pravu što upućuje na to da e, postupci vezano uz pristup podacima, da je njih potrebno Eh, objediniti, znači ne možemo opteretiti samo nacionalne države, odnosno države članice. I slažem se s time kada se radi o nekoj višoj sili, o slučajevima više sile i da nam je onda potrebna posebna regulacija cijena. Što se tiče krajnjih cijena, tu trebamo ograničiti pritisak, ali ne slažem se sa izvjestiteljem kada je riječ o isplativosti, prije svega kada govorimo o pohranjivanju energije. Dakle, mislim da ćemo na taj način opteretiti i javne službe, pa moramo imati na umu i sigurnost ostalih Dakle, moramo se pobrinuti za to da omogućimo inovacije i konkurencija ne smije postati žrtvom, jer inače ćemo ugroziti interese država i potrošača. Grazie, Presidente. Gospodin Pedicini, hvala. Ja želim zahvaliti izvjestitelju na do sada odrađenom poslu. Mogu reći da se naša energetska politika od uvijek temelji na modelu u kojem se želi prevazići centralizirane pogone i potaknuti decentraliziranu proizvodnju sa niskim emisijama ugljika. Dakle, mi se potpuno slažemo sa ciljevima ovog prijedloga. No, u odnosu na ove ciljeve, pitam se koliko je moguće upravljati problemom međugranične povezanosti, poput onih povezivanja koje omogućuju prodaju energije u zemljama poput Italije, koja se recimo proizvodi iz nuklearnih pogona u Francuskoj odnosno kada imamo e, dvije zemlje koje imaju potpuno suprotne e, odluke u vezi sa proizvodnjom energije. To pitam naročito u ime građana obaju zemalja, zato jer e, francuski građani plaćaju vrlo visoke cijene za proizvodnju te energije koja se onda po vrlo povoljnim cijenama prodaje u Italiji i to održava jedan vrlo skup e, sustav proizvodnje, a onda Italija preprodaje e, e, svu, tu energiju svojim građanima i to po visokim cijenama. Dakle, u ovakvim tržišnim mehanizmima nema mjesta sudjelovanju građana i posljedica toga jest da unatoč ogromnom potencijalu zemalja poput Italije za stajališta proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, talijanski građani moraju plaćati najskuplje energente. Mm, to se možda čini absurdnim, e, čak oni koji troše manje zapravo plaćaju više. Dakle, plaća se za spalionice za razgradnju pogona i tako dalje. I sve to se događa da građani niti ne znaju zato jer e, računi za energente nisu uopće pregledni niti jasni kao što nalažu europske institucije. Evo, to je sažetak naših stajališta i to ćemo nastojati unijeti u ovo mišljenje. Hvala. Hvala gospođo predsjednice. Kao prvo želim se zahvaliti na izvješću i, reći kolegi Peričiniju da nije baš eh, upoznat sa situacijom u Francuskoj. Francuzi su do sada imali sreću da su imali razumne cijene električne energije. Naravno, do toga, e, naravno to se može izmijeniti, no do sada nije bilo tako. Čestitam izvjestitelju, mislim da je odradio odličan posao, vrlo je savjesno radio, radi se o vrlo složenoj temi i priznajem da je puno fleksibilnije organizirati tržište električne energije. Isto tako nam treba dinamično upravljanje i to od strane potrošača. Dakle, potrebno je ugraditi fleksibilnost. Vrlo je važno uzeti u obzir i dugoročni signale tržišta. Dakle, prijedlog Europske komisije bi mogao biti osnažen kako bi dugoročno osigurali transparentnost, vidljivost i ako nećemo imati dugoročne ugovore, onda će e, kompanije, elektrokompanije s vremenom zapasti u probleme. Zatim spominjali ste i kapacitete, gospodine izvjestitelju. Dakle, moramo se pobrinuti za energetsku sigurnost, za sigurnost opskrbe. Europska komisija imala priliku izraziti svoje mišljenje. Zatim regionalni operativni centri. Mislim da je to dobra ideja, no također moramo imati na umu da takvi centri ne smiju imati negativnog učinka na distributore To je vrlo važno. Također možemo prenijeti analizu na ovakve centre, zadatak analize, ali sve operativne funkcije mislim da njih ne možemo prenijeti takvim centrima, jer u tom slučaju bi razdvojili odgovornost i operativne odluke i mislim da je to vrlo važno i stoga moramo biti vrlo pažljivi po tom pitanju. Vrlo je važno da se ovdje vodimo načelom subsidijarnosti. Hvala. Uh, uh, Gospodin Hvala, gospođo predsjednice. O ovim izmjenama imam jedan komentar i to sa stajališta načela subsidijarnosti. I mađarski i austrijski parlament su podastrijeli svoje mišljenje parlamentu jer čini se da se e, na više načina krši načelo subsidijarnosti. Prije svega kada govorimo o kapacitetima, jer energetski regulator mora odobriti mehanizme i također moramo imati na umu da je to do sada bilo u rukama država članica, pa mi nije jasno zašto ne bismo i nadalje mogli zadržati nacionalnu razinu, da se to pitanje regulira na nacionalnoj razini. Zatim, što se tiče energetskog miksa, energetskog pitanja, dakle, ako će se prihvaćati samo onakve odluke koje dopuštaju samo određenu granicu, odnosno 550 eh, grama po kilovat satu, to znači da neki pogoni uopće neće moći funkcionirati. Dakle, to je granična vrijednost koju mnogi pogoni ne mogu ispoštovati. Pariški sporazum Prema Pariškom sporazumu svaka država članica je u obvezi da preuzme obvezu predržavanje određenih emisijskih granica, no Ukoliko se to ne može ostvariti, to će imati utjecaja na energetski miks. I na kraju imam još jedan komentar. To je spomenula gospođa Grostet. I također e, se o tome raspravlja i u Austrijskom parlamentu. Dakle, radi se o pravnim obvezama. Dakle, e, radi se o tome da se žele određene ovlasti uzeti državama članicama i da će države članice snositi odgovornost za sigurnost opskrbe. Puno hvala. Thank you. Mr. Caputo. Gospodin Caputo, hvala. Hvala. E, želim e, kao prvo zahvaliti kolegi Pavelu Poču na izvrsno obavljenom poslu. Integrirano tržište energentima koje je potpuno funkcionalno je najbolji instrument za osiguranje pristupačnih cijena energenata i osiguranje opskrbe električnom energijom e, i to dopušta također e, i integraciju i većih količina energije iz obnovljivih izvora. Prijedlog komisije ide u odgovarajućem smjeru kao što je rekao i sam izvjestitelj jer se time nastoji prilagoditi sadašnja tržišna pravila novijim e, postupcima proizvodnje energije i na taj način se osigurava bolje sudjelovanje potrošača na tržištu. Prilazka čistoj energiji mora omogućiti održivost na tržištu. Dakle, treba se zaštititi ranjive skupine koje su siromašne energentima. Također, potrošačima treba dostaviti sve potrebne informacije kako bi oni na odgovoran način odlučili i, i odabrali svog e, opskrbljivača. Dakle, potrebno je novim zakonskim okvirom na europskoj razini i na nacionalnoj razini odrediti jednake uvjete za sudjelovanje novih subjekata na tržištu poput eh, energetskih eh, zajednica na lokalnoj razini i proizvođača potrošača za koje treba odrediti jasna pravila. I još jedna posljedna napomena koja se tiče pojednostavljenja integracije eh, obnovljivih izvora i sudjelovanje potrošača u tržištu energentima. Najučinkovitiji način za širenje pametnih instrumenta je uvođenje faze prilagodbe novih instrumenata onim postojećima, dakle potrošači moraju imati na raspolaganju povoljne odabire. A gospođa Dali. Thank you, Chair. Um, I would... Zahvaljujem. Evo ja bih za početak zahvalila Pavelu Pocu, izvjestitelju, a također i na um, svemu što je napravio i na ovom mišljenju, što je ključno u ovom trenutku i povezuje se također i sa paketom za energetsku uniju, jer nam pomaže da pređemo sa centraliziranog sustava gdje je fokus na fosilnim gorivima i elektranama na decentralizirani sustav gdje potrošači postoje proizvođači i postoje središte energetske unije i zapravo su oni ti koji onda su, posjeduju alate za stvaranje, proizvodnju i kontrolu e, potražnje i opskrbe e, koje, proizvode i koje trebaju. A to nažalost nešto je što je danas vrlo ograničeno. A ciljevi i ideje izvjestitelja mislim da nas vode upravo u tom smjeru i mislim da je to upravo nešto u kojem smjeru možemo raditi. Ima tu još i nekoliko stvari koje bismo htjeli naglasiti, prije svega sa okolišne perspektive, ovo pitanje obnovljivih izvora energije, jer e, ključno je da kako bismo omogućili obnovljive izvore energije da se aktivno sudjeluju u tržištu, e, da se prije toga osigura e, kratkoročna tržišta energije koja omogućuju trgovinu preko granica, preko nacionalnih granica, što bi bilo važno i za proizvođače i za potrošače. Dakle, e, ne, mojmo misliti da će to biti samo dobro za proizvođače, nego i za potrošače. Ja dolazim s malog otoka, pa tako nešto je doista važno i za otoke i za male zemlje članice koje e, više od drugih ovise od e, velikih zemalja članica na ovakvu prekograničnu trgovinu. Dakle, to je e, jedna stvar koju sam posebice htjela naglasiti. Dakle, kao što je Pavel rekao, uža integracija tržišta i balansiranje dezintegracije tržišta kako bismo omogućili E, obnovljivim izvorima energije i potražnje da aktivno sudjeluje prekogranično. To je nešto što se i naglašava u izvješću, ali bi se moglo još možda malo i podcrtati. Ali sviđa mi se činjenica da se jasno govori o sigurnosti opskrbe, jer jedno ne isključuje drugo i jedno i drugo je e, ekstremno važno ako želimo puno funkcioniranje tržišta koje će doista ići na korist e, svim potrošačima. Dakle, Poanta ova o uravnoteženju odgovornosti za e, integraciju e, obnovljivih obnovih izvora energije je vrlo pozitivna i treba biti naglašeno u ovom odboru. Naravno, iako smo mi odbor za okoliš, ali svejedno to je nešto što može ići na korist obnovljivim izvorima energije i okolišu zemljama članicama. Posebno sam smiđa referenca na lokalne zajednice energije i činjenicu da trebamo osigurati da potrošači koji ne sudjeluju u lokalnim energetskim zajednicama ne budu u lošem položaju, ali istovremeno trebamo osigurati odgovarajuće poticaje da ljudi e, aktivno sudjeluju i budu osnaženi da e, budu oni koji će zapravo formulirati i ove, ove lokalne energetske zajednice. I dobro je vidjeti snažnu referencu na osjetljive potrošače i posebice da svi potrošači imaju odgovarajuće informacije da donesu prave odluke. Često imamo situaciju kada potrošači nisu u potpunosti svjesni informacija koje dobivaju na računima, niti koliko bi trebali trošiti i na koje načine mogu e, poboljšati svoju potrošnju električne energije tako da će to ići na korist potrošačima i okolišu u cijelosti. Također mislim da moramo dalje naglasiti i e, elektromobilnost. To je put za budućnost, posebno što se tiče vozila i to je povezano također s ovim izvješćem i ovim tržištem i pitanje kako osigurati da svojim odlukama doista promičemo elektromobilnost u našim zemljama članicama. Gospođo Poluć, u ime komisije. Good morning. Uh, zahvaljujem. E, mi smo zadovoljni potporom koju e, je izvjestitelj dao predlogu komisije i ovog odbora i ciljevima predloga komisije da potrošač i građanin bude u središtu energetske tranzicije Cijenimo i zabrinutosti koje je izrazio izvjestitelj da se pojasni na jedan dio koncepata kako bi se osigurala uravnoteženo područje djelovanja za nove dionike. I posebice je važno zadržati e, pod kontrolom račune za potrošače. Zato pozdravljamo e, pojašnjenje e, situacije ekstremne hitnosti što je česti e, slučaj e, e, slučajeva regulacije cijena. Osim toga željeli bismo ukazati na određeni broj prijedloga koji su izneseni, a koji bi mogli imati suprotni učinak od zaštite potrošača ili pojačanja konkurencije, pa samo da ukažem na neke od njih. Prvi se odnosi na nove dionike kao što su agregatori, i naravno agregatori su danas e, često spomenuti jer oni su ključan e, dionik e, odgovora na potražnju i ove fleksibilnosti koja nam je potrebna u svrhu integracije variabilne obnovljive energije. U ovom trenutku odgovor na potražnju nije u potpunosti iskorišten i zato smo uveli određeni broj odredaba. A ono što smo shvatili iz iznesenog predloga je da bi izvjestitelj želio postaviti plaćanje od strane agregatora odgovornoj strani. Prijedlog komisije u svom podrijetlu je odgovornom stranom učinio upravo potrošače jer u ovom mehanizmu e, ta ravnoteža za ravnotežu sustava je ključna za ravnotežu sustava i e, treba uspostaviti takav mehanizam, ali smatramo da regulirana plaćanja koja idu dalje od samog e, mehanizma ravnoteženja ne bi trebala biti regulirana jer to zapravo neće odražavati stvarne troškove i prednosti E, odgovorno na potražnju od strane sudionika u tržištu. najme e, u obliku nižih e, veleprodajnih cijenama bojimo se da to neće moći biti na ispravan način uračunato, tako da bojimo se da je takva regulirana kompenzacija postavljena na previsoku razinu i postati će prepreka razvoju odgovoru na potražnju ovom demand responsu pa zato spominjemo ovo regularno plaćanje između agregatora i opskrbljivača. A druga stvar na koju želim ukazati uh, uh, je stvar uh, distribuiranih sustava operatera u upravljanju i korištenju i pohranjivanju infrastruktura za elektromobilnost. To je obično u nacionalnom monopolu i to je regulirani entitet, a to bi trebali, oni bi trebali biti neutralni facilitatori tržišta. Znači, E, pohrambene kapaciteti i, infrastruktura za električna vozila bolje se razvijaju na kompetitivnom tržištu, a komercijalni dionici mogu pružati usluge e, i energetskom tržištu i mreži i mogu voditi do e, veće ekonomičnog iskorištavanja ovih infrastruktura, ali naš prijedlog omogućuje takvo, o, e, takvo uključenje e, i rukovođenje u slučaju e, da tržište ne uspjeva to regulirati. Tako da se DSO-i fokusiraju na razvoj mreže, a ne na ulazak u funkcioniranje tržišta i utjecanje na funkcioniranje tržišta i tako da oni budu neutralni facilitatori na tržištu. A treći element na kojem želim, o kojem želim prokomentirati je e, naknada za prelazak. Naime, u nekim zemljama članicama kao u Francuskoj, Italiji i Belgiji odabralo se da se zaštiti potrošača energije izravnom zabranom e, svih e, naknada za prelazak. A mi, mi smo shvatili da prijedlogom koji je iznesen, da će to zapravo ih prisiliti da ukinute zabrane i omoguće ponovno neke izlazne naknade iz ugovora, što će biti loše za ova tržišta gdje smo vidjeli da potrošači jesu imali prednosti otprilike da lakše pređu i izađu iz ugovora i gdje su se doista uključili sa e, većim zadovoljstvom u tržištu. I na posljedku e, energetsko siromaštvo to je nekoliko puta već danas e, spomenuto na ovom odboru i doista je važno da u cijelom prijedlogu koji iznosimo e, nađemo pravu ravnotežu između razvoja tržišta, ali istovremeno i fer tržišta za energetski siromašne. Zato smo podnijeli ove odredbe kako bismo E, kako bi potrošači bili ispravno informirani o tome prije nego što se e, to dogodi e, prije nego što izađu. Znači tu se zapravo stavlja široki prostor zemljama članicama da definiraju alternative i načine provedbe, a nigdje se konkretno ne govori o tome kako bi zemlje članice trebale financirati ove konekcijske alternative, mogu to odlučiti putem, učiniti putem općeg e, proračuna socijalne politike, socijalizirati to. Mi ne zauzimamo konkretni stav po tom pitanju, ali ako to odluče socijalizirati taj trošak, mislimo da je to alternativa koju treba zadržati kao mogućnost. Alternativa bi bila da te troškove snose samo oni potrošači koji su najugroženiji od diskonekcije, oni koji si ne mogu priuštiti platiti. Dakle, amandman, odnosno predlog koji je iznesen, eh, bi zapravo eh, eh, perpetuirao ovaj začarni krug gdje najsiromašniji dobio najveće račune. Zahvaljujem. A sada za kraj rasprave gospodin Poč. Hvala predsjednice. Evo samo da završim i da spomenem neke stvari o kojima se ovdje danas raspravljala. E, želim zahvaliti dakle na ovom naglasku na prioritetnom e, pristupu za obnovlju izvore energije i proizvodnju u malim razmerima. Uvijek se ovdje radi o proporcionalnosti i zajedničkoj odgovornosti za transmisijske mreže i njihovo financiranje i financiranje sigurnosti i u održavanju investicijama. Dakle, nadalje jačanje položaja potrošača, da, stabilnost cijena i drago mi je što sam to čuo i mislim da možemo na tome rasvrađivati. Hvala Marku Kilanu što je spominjao potporu za inovacije i drago mi je što evo mogu raditi na tome zajedno s vama, kao i na pitanju e, kapaciteta za pohranu i skladištenje što je važno, a energetska siromašnost e, mislim da je upravo za SED prioritet, pa ćemo rado na tome surađivati. I dobro je spomenuti da je energetsko siromaštvo e, čak i da je SED zapravo razvio e, taj sam pojam o čemu sam ja također sudjelovao u ovom odboru. A ono što su se ne govorili pak o ciljevima, nisam tako sigurna u kojoj mjeri je ova direktiva pravo mjesto, naime, za utrživanje ciljeva, ali možemo recimo raspraviti u kojem u kojoj mjeri se to mogu spominjati ciljeve, ali doista ne znam doista u kojoj mjeri bi trebamo na to ići, jer ipak se ovdje radi o tržištu i trebamo se držati onoga što e, zapravo e, pravi cilj ove uredba, a to je dizajn tržišta. Ono na čemu trebamo raditi, po mom mišljenju, je stabilnost, pouzdanost i otpornost e, svih tržišta, što bi trebao biti naš glavni cilj. I E, još jednom ono što je kao gospođa Dornano, tehnološka neutralnost, sigurnost inovacija. Naravno da moramo raditi na postizanju tih ciljeva. I gospođa Grostet je spomenula ovi mehanizmi za kapacitete se moraju razviti. Ja doista ne želim raditi za mehanizme kapacitete kao vrstu prikrivenih e, E, subvencija za fosilna goriva. To se ne smije dogoditi da kako, tako da podupiram mehanizam kapaciteta kao prelaznu mjeru kada se prelazi sa visokougljičnih na niskougljične tehnologije, ali to ne smije postati neka vrsta skrivenih e, potpora za fosilna goriva. I zahvaljam na potpori Nikolika Puti i gospođi Dali i nadam se da možemo još više raditi na participaciji građana, a što je prioritet SID-a, kao i na kratkoročnim tržištima energije, što je važno za postizanje dobrih rezultata. Te na posljedku po onome što je spomenula komisija, prije svega zahvaljujem na preliminarnoj suradnji koja je bila vrlo um, plodna i nadam se da će se i nastaviti. A što se tiče usporedbe situacije u realnosti u drugim zemljama članicama, ono što ste dakle vi spomenuli, to je temelj za uravnoteženi europski rast i to ne samo starih zemalja članica, nego i novih zemalja članica i e, o razlika između sjevera i juga, istoka i zapada. Ali moramo uzeti sve u obzir ovdje jer e, mislim da ne samo mi nego i komisija bi trebali biti integrativni, a ne centrifugalni politički. Not, not only parliament, but for the commission. To je važno ne samo za parlament nego i za komisiju jer vaš je zadatak e, integracija, a ne stvaranje ove centrifugalne sile u Europskoj uniji. Um, ja sam doista vrlo otvoren na, e, za modele o tome kako e, ove mjere mogu utjecati na stvarnosti i stvarne uvjete u zemljama članicama. Pa Zahvaljujem na svemu što ste rekli i nadam se da ćemo tu moći nastaviti suradnju. Hvala. Imamo rok za ulaganje amandmana 29. lipnja u 11 sati i glasovanje o ovom izvješću 6. studenoga na odboru ENVI. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće gospođe Konečne sporazum o izmjenama Botravskog protokola o, tvarima koje ugrožavaju ozonski sloj e, i to je protokol usvojen u Kigaliju i dajemo odmah riječ izvjestiteljici gospođi Konečno. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, poštovani kolege. Ovaj e, sporazum o izmjenama i dopunama mortalskog protokola o tvarima koje onečišćuju ozonski sloj e, koji je osvojen u Kigaliju e, je sada u sustavu izmjena i dopuna i ovo je sedmi amandman, odnosno sedme izmjene i dopune i promjene bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine i e, brojne su stranke koje će ratificirati protokol. Europska unija i njezine zemlje članice će što prije ratificirati ovaj protokol i to će dati važan znak ostalim zemljama da je i one što brže pristupe ratifikaciji, a to znači izmjena klimatske politike, a tu naročito mislim na izmjene koje predviđa američka administracija. Sada u um, protokol se uvrštavaju glici, HFC-ovi, i to su tvari koje će sada biti uvršene u protokol i razmatrat će se njihovi učinci. HFC-ovi se koriste u klima uređajima, hladnjacima i tako dalje i uvedeni se kao alternativa ugljicima koje su također tvari koje onečišćuju ozon i to je E, izmjena koju je uveo protokol. No, Utvrđeno je da su HFC-ovi također e, saklenički plinovi i njihov učinak za može biti također tisuć puta veći od CO2 i zbog toga se njihova upotreba treba smanjiti što prije. Najrazvijenije zemlje morat će smanjiti proizvodnju i korištenje HFC-ova e, između 2019. i 2023. godine. Najveći dio zemlja u razvoju će zamrznuti proizvodnju i upotrebu, a preostale zemlje će zamrznuti i zaustaviti upotrebu između između 2018. godine i 2013. 31. godine. Usvajanje protokola će pokazati naše zalaganje da se da značajan doprinos smanjenju stakleničkih plinova i e, postizanju cijeva koji se utvrđuju Pariškim sporazumom. To je prvi pravno obvezujući protokol e, za e, smanjenje temperatura na razinu od ispod 2 stupnja Celzija sukladno Pariškom sporazumu i to će potaknuti zemlje da što prije dovrše procese ratifikacije. Ja pozdravljam odluku Ujedinjene kraljevine da prihvati i ratificira izmjene iz u unatoč pregovorima o Brexitu koji su u tijeku. Dakle, molit ću vas sutra da glasujete za ovaj amandman o izmjenama i dopunama montralskog protokola. Hvala, gospođo Konječna. A sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni. Gospodin Farija ima riječ. Hvala. Dopustite mi da eh, na početku zahvalim eh, izvjestiteljici gospođi Konečno na eh, njezinom radu na ovom važnom predmetu. Na 18. konferenciji stranaka Moltralskog protokola koja se održala u Kigaliju u listopadu 2016. godine usvojen je ovaj e, protokol koji se odnosi na emisije određenih e, tvari koje uvjetuju klimatske promjene. Trebamo dakle postepeno izbaciti korištenje ovih tvari kako e, one ne bi dalje pridonosile klimatskim promjenama. Trebamo spriječiti njihovo neograničeno uvođenje u zemljama u razvoju. Dakle, to je stupilo na snagu 2009. godine i od tada su u postupku ratifikacije. Europska unija želi potaknuti zemlje u razvoju da što prije poduzmu mjere koje će što brže dovesti do usvajanja onoga što je predviđeno u Kigaliju ako doista želimo ozbiljno pristupiti razradi jedne integrirane politike o smanjenju emisije ovakvih tvari. Važno je da Europska unija učini nešto baš u ovom trenutku kada se SAD povlači iz Pariškog sporazuma. Europska unija i Kina su se na sastanku na vrhu 2. lipnja obvezale na brzu provedbu i usvajanje amandmana iz Kigalija i također na ostvarivanje globalnog napretka po pitanju ublažavanja klimatskih promjena. Dakle, važno je poduzeti nešto u vezi sa ukupnim emisijama koje pridonose klimatskim promjenama i E, potrebno je omogućiti održivi razvoj. Dakle, važno je poslati poruku da Europska unija treba osvojiti amandman iz protokolu i nadam se da će kolege to podržati. kako bi se taj amandman što prije proveo dijelo. djelo. Hvala. Gospođa Dali. Hvala, gospođo predsjednice. Govorit ću u ime Lajnena koji je naš izvjestitelj u Sijeni za ovo izvješće i u njegovo ime želim e, kao prvo zahvaliti gospođi Konečnoj na njezinom e, nacrtu preporuka koji mi možemo u potpunosti podržati kao klub i ne možemo dovoljno naglasiti naročito u ovo vrijeme da e, suzbijanje klimatskih promjena mora biti glavni prioriteti Europske unije i međunarodne zajednice. To naročito naglasavam zato što se Europska Europska unija u proteklih nekoliko godina zalagala za međunarodni sporazum koji će uvrstiti HFC-ove u Montralski protokol, a sada ova ratifikacija iz galija treba biti neosporena. I ovaj odbor i na kraju svi na plenarnoj sjednici trebaju imati obvezu dati svoj pristanak na to i time poslati poruku našim globalnim partnerima o našem zalaganju za borbu protiv klimatskih promjena. Evo, ove godine obilježavamo 30 godina postojanja Montralskog protokola koji je uspješan u zaštiti okoliša i klime i e, amandmanijski Galija je još jedan korak naprijed u tom smislu i pokazuje naše zalaganje za zaštitu planeta. Amandmanijski Galija je također važan korak ka provedbi Pariškog sporazuma jer će postupeno izbacivanje HFC-ova smanjiti E, povećanje ukupne temperature planeta na manje od 2 Celzijusa. To se mora ostvariti što prije i zemlje članice trebaju ispuniti svoje obveze smanjenja proizvodnje i potrošnje navedenih tvari na dosedan način. Zemlje članice također trebaju ratificirati amandman iz kako bi otvorio vrata njegovom stupanju na snagu, a mi smatramo da Europska unija treba predvoditi svojim primjerom i izbaciti HFC-ove što prije kako bi potakla zaštitu okoliša i također primjer, eh, primjer na međunarodnoj razini. Treba pokazati zalaganje Europske unije ka tranziciji, eh, ka održivim eh, izvorima energije koji su i povoljni i sigurni. Dakle, Europa uz preuzimanje vodstva na nacionalnoj razini može zadržati svoju konkurentnost u proizvodnji tehnologija hlađenja i grijanja na globalnoj razini. I e, također ovaj amandman je dobar primjer za danje djelovanje u suzbijanju klimatskih promjena. Dakle, mi socijalisti i demokrati dajemo svoju potporu nacrtu preporuke koju, koji je iznio E, koje je iznijela izvjestiteljica i sukladno tome ćemo i glasati. Hvala klubu SD. E, gospođa Riz u ime kluba ALDE. Hvala gospođo predsjednice. Pokušat ću biti što kraća, kao što je već rečeno. Ovo nije sporni dosje za liberale. Mi smatramo da možemo podržati ovaj se nemamo nikakvih amandmana. Mislim da je izvjestiteljica ovdje spomenula vrlo važne teme. Radi se o tome da je potrebno e, što prije provesti ratifikaciju. I moramo ponovno ojačati ozonski sloj. Doista je situacija sada takva da smo postigli vrlo velik napredak po pitanju ozona. Svi se sjećamo rasprava o ozonu i njegovom povlačenju. To je bio vel, vrlo velik izazov za naš planet, kao i sadašnja bitka protiv klimatskih promjena, no zahvaljujući ovom sporazumu su mnoge tvari zabranjene koje su loše utjecale na ozon i u Kigaliju je postavljen zadnji kamen temeljac kako bi se ove tvari smanjile. Dakle, one nisu izravno štetne za sloj ozona, ali su imaju 14 puta jači učinak od stakleničkih plinova. Dakle, svakako se veselimo ovom napretku i stoga je potrebno sporazum u potpunosti provesti. Radi se o pola stupnja i puno CO2, velike emisije CO2. Dakle, vrlo je važno da države članice počnu djelovati s obzirom na situaciju sa SAD-om i Trumpovu administraciju. Dakle, moramo razmišljati na globalnoj razini kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Thank you very much. Uh, now Mr. Eickhout. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospođo predsjednice. Ja e, zamjenjujem našu izvjestiteljicu u Sjeni, ali zapravo je ovo vrlo jednostavno pristanak. Želimo zahvaliti izvjestiteljici konečnoj na izradi ovog nacrta izvješća koje ima našu potporu, jer je to prikaz uspjeha koji europsko zakonodavstvo može polučiti na globalnoj razini i to je doista potrebno naglasiti. I to je jedan od malobrojnih zakonskih e, dokumenata koji smo imali u prethodnom sazivu i koji je doveo do trenutačnih učinaka na međunarodnoj razini i do Kigalija prošle godine. Ponekad se ljudi pitaju treba li Europa poduzeti ovo ili ono ili treba li imati vodeću ulogu ili ne. No ovo je primjer načina na koji Europska unija može predvoditi svojim primjerom i ako ponekad kalkuliramo kada se kada ovaj amandman e, e, stupi na snagu, hoće li uspjeti e, uopće spustiti potpuno povećanje zatopljenja čak i za pola stupnja. I pitanje je li, ako, dođe, ako dođe do ponavljanja Kigalija, hoće li se ponovno ponoviti ovaj rezultat. Naravno, želim zahvaliti još eh, jednom eh, komisiji, jer eh, naravno očekujemo nakon ratifikacije potpunu provedbu amandmana iz Kigalija u Europskoj uniji i tu je pitanje izdavanja dozvola za uvoz i izvoz u amandmanu iz a znamo da sukladno europskom pravu to se ne provodi u punoj mjeri. Naravno, možemo se pozivati na sustav kvota, ali to vrijedi samo za uvoz i to nema sustava praćana koje je doista potreban. Dakle, želim e, pitati komisiju do koje mjere će se pobrinuti da provedemo također i da se provede taj dio amandmana iz Kigalija nakon e, ratifikacije, što potpuno podržavamo. Hvala gospodine Eichhut, gospodin Pedičini. Hvala. I ja želim zahvaliti kolegici Konečnoj na određenom poslu. Protokolom iz Montreala zabranilo se CFC-ove iz upotrebe u sprejevima i e, hladnjacima, ali zamijenilo ih se HFC-ovima koji ne oštećuju ozonski sloj, nego zadržavaju toplinu u niskim slovima atmosfere. No, e, problem je taj što HFC-ovi griju jače, čak tisuću puta više od CO2. Dakle, Pokrpava se rupa u ozonskom sloju, ali istovremeno se otvara e, velika rupa u globalnom zatopljenju. Tako da u budućnosti oni koji e, se brinu za smanjenje ozonske rupe trebaju razgovarati sa onima koji se brinu za globalno zatopljavanje. Ovo je prilika sada da krenemo ka novom modelu dekarbonizacije, jer e, HFC-ovi se mogu zamijeniti tehnički e, dostupnim i prirodnim tvarima i također isplativim tvarima u svim industrijskim primjenama i za hlađenje i za grijanje. I mislimo da je ovo izuzetna prilika koju Europska unija treba iskoristiti jer e, to za nas može predstavljati priliku da preuzmemo voduću ulogu ovim e, novim tehnologijama koje proizvode malo emisija. Hvala i na kraju gospođa Tordano. Merci madame la Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala i izvjestiteljici na prezentaciji. Dakle, HFC-ovi su jaki staklenički plinovi i naravno da bi trebalo smanjiti njihovu količinu. Želim naglasiti dvije stvari koje su prema mojem mišljenju pri tome važne. Kao prvo želim podsjetiti da su HFC-ovi u stvari bili e, zamišljeni kao substituirajuća tvar, zamjenska tvar, i to zato što su e, štetno djelovali na ozonski sloj. No, HFC-ovi su isto tako prijetnja našem planetu, zato što doprinose učinku staklenika. Dakle, moramo biti vrlo oprezni Dakle, alternativni plinovi moraju biti doista sigurni i ne smiju imati staklenički učinak. Usvajanje sporazuma u Kigaliju je bilo dobro, ali to je ipak simbolično. I preko 180 država je potpisalo sporazum. Dakle, Kigali je prije svega plod suradnje na razini država koji su dio ovog sporazuma. Hvala i sada gospodin Owen komisije. Hvala. Dobar dan svima. Ja na početku želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom izvješću koje je vrlo učinkovito i dolazi do vrlo jasnih e, zaključaka. Mislim da će nam ono pomoći ka brzoj ratifikaciji ovog predmeta i također će omogućiti komisiji da dovrši rad na predmetu početkom jeseni kako bi Europska unija mogla e, također dostaviti svoju notifikaciju čim to bude moguće nakon toga. Kao što znate, zemlje članice se kreću različitim brzinama, ali nadamo se da će do kraja postupka sve biti u istoj fazi i da ćemo finalizirati rad na ovom eh, predmetu mnogo prije siječnja. Eh, evo, odgovorit ću na pitanja koja su postavljena. Prvo se odnosi na stav SAD-a prema ovom protokolu i amandmanu, pa mislim da je iskren odgovor taj da su oni predvodili u preuzimanju ovog e, problema i John Kerry naravno se snažno zalagao za to, no sada su se stvari promijenile, ali do sada nemam nikakvih preciznih saznanja o namjerama ili ljudi na terenu ili političara u vezi s ovim predmetom. Evo vidjet ćemo što će biti kada budemo imali sljedeći e, sastanak e, stranaka koji će se odigrati za nekoliko tjedana u Bankoku, ali za sada nema promjene u kod ljudi sam, s kojima sam razgovarao. Drugo pitanje se odnosi na provedbu amandmana. Naravno, Ukupno govoreći, Europska unija je spremna zadovoljiti sve zahtjeve iz amandmana, zahvaljujući našoj urodbi FKAS koja je spomenuta, a kada je riječ o izdavanju dozvola i izvješćivanju, mi smo morali unijeti neke manje izmjene u naš sustav izvješćivanja kako bismo uskladili zahtjeva amandmana sa našim postojećim propisima i naročito kada je riječ o izdavanju dozvola, kao što vjerojatno i znate, protokol ne definira što je to točno. Mi smatramo da je naš sustav kvota za koji smo lagano izmijenili izvješćivanje potpuno u skladu sa sustavom izdavanja dozvola kao što je predviđeno i samim protokolom. Hvala vam. Hvala. Gospođa Konečna na kraju, ako želite još dati završne komentare. Hvala. Htjela sam eh, samo zahvaliti kolegama na ovoj raspravi i Sigurno će sutra glasovanje glatko proći i sigurno ćemo jednoglasno usvojiti ovo izvješće i poslati jasnu poruku i zemljama članicama i čitavom svijetu. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je danas, pet popodne. Glasanje sutra. A u plenarnoj nadamo se u srpnju. A sad možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. To je daleko sežno prekogranično onečišćenje zraka u vezi sa suzbijanjem zakislje, seljavanje eutrofikacije prizemnog ozona. Obzirom da sam ja izvjestiteljica, evo dopustite da kratko pojasnim e, pozadinu ovog predloga odluke vijeća. Kao što znate, nakon rasprava koje smo vodili o e, reviziji direktiva o nacionalnim emisijskim e, stropama, za onečišćenje zdravlja znatno utječe na javno zdravlje i gospodarstvo. Kako bi se poboljšalo kvaliteta zraka, Ekonomska komisija za Europu e, radi na smanjenju polucije u europskim regijama i u skladu sa konvencijom o dalekosežnom e, onečišćenju zraka. Ako ima osam protokola, e, Gotenburški osmi je protokol e, za koji ima za cilj smanjenje zakiseljavanja i eutrofikacije prizemnog ozona, zacrtavajući e, ključna razna emisija za održeno one čišćenja, a neke od protokola su revidirani kao emisijske granice, i e, obveze zemalja članica za e, sitne krute čestice kao i crni ugljen koje sada treba ratificirati od strane stranaka konvencije, a kako bi postali obvezujući. U Europskoj uniji Gotemburški protokol provodi se putem direktive i e, najnoviji e, dodatni protokoli biti će e, provedeni putem revidirane direktive. E, ratifikacija amandmana protokola biti će važan e, korak u smjeru zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, a naravno od dalekosežnog prekograničnog onečišćenja zraka, pa pozdravljam nacrt zaključaka vijeća i predlažem da parlament dade svoj pristanak uz ovaj dokument. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Hvala predsjednice. Evo samo ukratko riječ je o ratifikaciji amandmana s kojom se mi slažemo. Riječ je o izmjenama i dopunama protokola iz gotenburga koje postružuju neke granice, a također i spominju nove onečišćuće tvari i to su amandmani koji idu u pravom smjeru i zbog toga uživaju našu potporu. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Gerling. Zahvaljujem. Ja nemam ništa za dodati, podupiram ovo i veselim se danu kada na građane, kad će građane možete živjeti bez onečišćenja zraka. E, za ne. Gospođa Konečna. Mr. Eichhout? Gospodin Eichhout, nešto novo? Pa mogu bi reći recimo da ne podupirem to bi bilo novo, ali baš ne bi bilo korisno. Jer ja podupirem ovu odluku. Uh, i naravno da podupiramo to putem e, provedbu putem nacionalnih e, ograničenja emisija. E, u ovom fajlu Europa nije u odstu i posebice zbog stava zemalja članica o direktivi o nacionalnim emisijskim granicama. Niko nije htio ići dalje od protokola iz gotenburga znači tu se vidjelo da je globalno djelovanje nekako smjernica za Europsku uniju kada govorimo o onečišćenju zraka i zdravlju građana, onda u jednom trenutku nismo htjeli preuzeti vodstvo. To je bilo malo razočaravajući stav zemalja članica, ali svakako u globalnom djelovanju slijedit vaše izvješće. Hvala. Gospodin Pedičini. Dobro. E, ja ću reći nešto integrativno i mi se slažemo s ovim amandmanom jer je u redu da se crni ugljen smatra kratkotrajnim vlačem. E, no, budući da govorimo o razvoju na globalnoj razini, moramo razmisliti i o novim odlukama predsjednika Trumpa. Ako je istina da je SAD odlučio iskoristiti e, ugljen kao prvi izvor energije, onda on, to znači da će, e, kada je riječ o globalnom onečišćenju, SAD utjecati na cijeli svijet. Mi trebamo poduprijeti svaku inicijativu koja želi zabraniti trgovinske sporazume između SAD-a i Europske unije. Tu mislim na e, TTIP i pozivam e, kolege koji su s jedne strane aktivisti za okoliš, a s druge strane podupiru ovakve sporazume, da to više ne čine. I zbog toga e, moram reći dakle, da se iz ovakvih sporazuma krije brojne multinacionalne korporacije iz SAD-a. Dakle, ne možemo biti e, za e, suzbijanje klimatskih promjena, a s druge strane podržavati sporazume protiv TTP-a jer ispadom ovo smiješni. Komisija, izvolite. Dobar dan, zahvaljujem e, na svemu što ste uložili u naporima u ovaj fajl. Drago nam je što odluka o ratifikaciji ide dalje, kao što je rečeno u raspravi, prijedlog komisije za ovu odluku je još e, iz 2013. E, iz prosinca, tada je objavljen kao dio e, paketa Komisije za čisti zrak i kao što je spomenuto dva druga zakonodavna predloga koji su bili dio ovog paketa direktiva o nacionalnim granicama za emisije i za ložišta je u međuvremenu su usvojeni i stupili na snagu. Međutim, obzirom da sa, do sada samo tri stranke konvencije su ratificirale ovaj revidirani protokol, uključujući Sjedinjene države, koji je jedna od tri stranaka, odnosno zemalja potpisnica, važno je da ova odluka koja će omogućiti Uniji ratifikaciju protokola bude usvojena što je prije moguće. Ratifikacija od strane Unije popločit će put i zemljama članicama da to slijede, kao i susjednim zemljama koji su dio UNECA u e e, Središnjoj Europi i Središnjoj Aziji, a koje će vjerojatno slijediti nakon što bude postignuta kritična masa od strane Europske unije. Pa se nadamo da će ova E, odluka omogućiti brzo stupanje na snagu revidiranog protokola. Dakle, ovdje možemo samo naglasiti, kao što su rekli neke zemlje članice, da aktivna suradnja sa trećim zemljama o smanjenju štetnih emisija je od ključne važnosti. Nedavne studije pokazale su da povećanje zagađenja zraka u zemljama kao što su Indija i Kina također sve više utječu na pozadinske koncentracije e, zagađenja zraka u EU putem dalekosežnog transporta ovih zagađivajućih e, čestica, pa podupiramo suradnju u međunarodnim konvencijama kao što je ova e, etap i drugih međunarodnih struktura za čisti zrak. Dakle, Pozdravljamo vaše preporuke i nadamo se da će se sutra pozitivno glasati. I još jedna stvar možda samo kao odgovor na pitanje koje je spomenuo gospodin Eichhout, a što se tiče o tome da zemlje članice ne, ne žele ići dalje od gotenburškog protokola o nekovima e, iz direktiva o nacionalnim e, granicama gdje su zacrtani ciljevi dakle, za 2020. i dalje, ali nova direktiva također utvrđuje obveze za zemlje članice u smislu emisija koje će se primjenjivati od 2030. a te su strože od onih e, koje su sada sadržane u Gotembuškom protokolu. Zahvaljujem. Dakle, hvala na potpori ovom dokumentu. E, rok je danas u pet za amandmane, ako je potrebno, glasa se sutra u Enviju i nadamo se na plenarnoj u rujnu. A sada sljedeća točka dnevnog reda. Niz prigovora u skladu sa člankom 106 za odobravanje aktivnih tvari. Radi se o tvari, aktivnim tvarima tijametoksamu, pridu i klotijanidin. Predsjednica pita gospođu Grling je li to dobro engleski izgovorila. Hvala izvjestiteljici, dakle gospođi Gerling. Pa evo, imate riječ da nam kažete o čemu se radi. Zahvaljujem. Pa zapravo neću ni pokušati ih e, te tvari izgovoriti. E, dakle, ovo je predlog komisije šire restrikcije koje su sada uspostavljene na oni e, na sve usjeve E, to me zanimalo, e, to i bila sam iznenađena jer se upravo vodi e, spor pred sudom o ovim tvarima, a još nije zaključen i presuda suda još nije došla o tome. I bilo je rečeno prilično jasno od crne suda da sadašnje mjere nisu imale pozitivni učinak na polinatore. I ranije sam eh, kritizirala kolege koji su prigovarali na implement provedbene akte, eh, jer postoje samo ograničene slučajevi prekoračenja eh, provedbenih ovlasti komisije, ali ovdje doista vjerujem da je tome tako pa sam uložila prigovor. Članak 21. uredbe PPP e, omogućuje se komisije da E, reagira samo temeljem novih znanstvenih i teških saznanja da se više ne ispunjavaju kriteriji za odobravanje. Točka 383 aneksa kaže da komisija mora dokazati e, temeljem odgovarajuće ocjene rizika da dodatne aktivne tvari predstavljaju neprihvatljivi rizik neprihvatljivi rizik za preživljavanje polinatora, odnosno pčela eks utvrdio visoki rizik koji predstavlja ove tvari, ali čak e, i ako to zanemarimo, EFSA je samo procjenitelj rizika, a komisija kao upravitelj rizika mora opravdati djelovanje, a nije niti pokazano niti opravdano strane komisije da su ti rizici neprihvatljivi i, i da time ne ispunjavaju kriterije odobrenja Umjesto toga čini se da su ti prijedlozi izneseni e, zbog nedostataka podataka. Komisija također nije uspjela pokazati da ovaj prijedlog je usklađen sa principom proporcionalnosti, a proširenje zabrane na sve e, usjeve znatno će utjecati na svu poljoprivredu. E, tamo gdje protokol 2 kaže da djelovanje Unije mora biti i odgovarajući i nužno da se postignu potrebni ciljevi, a ja tvrdim da u ovom slučaju nije riječ ni o jednom ni o drugom, znači nema pozitivnih dokaza u uvjetima na terenu da e, ove tvari e, utječu na pčele i također nije utvrđen pozitivni učinak postojećih restrikcija, a obzirom da se E, ovo ovime zabrana širi na korištenje na usjeve koje uopće ne koriste pčele i mogli su se umjesto toga na primjer e, cijele, e, cijeli drugi niz mjera umjesto toga a aktivno primijeniti, a komisija je mogla pričekati par mjeseci na ishod sudskih slučajeva kako bi imala dovoljnu e, znanstvenu i pravnu sigurnost za ove mjere. A komisija koja preemptira e, i prejudicira ishod EFSE e, u ovom slučaju nije u pravu, pa zato pitam zašto nisu čekali. Evo sada ako čak i zanemarimo ove pravne i znanstvene dokaze, imam još jednu zabrinutost, a to je da komisija nije uzela u obzir neizravne posljedice ovog predloga, koji će imati negativne utjecaje na učinak. Prvo je e, dodativno e, korištenje alternativnih pesticida što će e, voditi do većih zagađenja vode i CO2. gubitak E, prihoda od usjeva i veći uvoz zbog toga nisu uzeti u obzir. Znači ako e, se ne mogu e, uzgajati određene kulture jer smo zabranili korištenje ovih proizvoda, to ne znači da ćemo ih koristiti i jesti. Oćemo ih, samo ćemo ih uvesti prije toga i te isti proizvodi će zapravo samo se izmjestiti i dolaziti će sa drugih strana. I najvažnija stvar je što nas to vodi do e, e nerazumijevanja zdravlja pčela. Kao da imamo osjećaj da smo sada odradili posao, koncentrirali smo e, sve napore na neonikotinoide koje ja tvrdim da nisu veliki problem, a provali vrlo malo vremena. Naime, prije pet godina ovaj odbor je doista glasao više proračuna da ide e, u smjeru istraživačkih projekata za smrtnost pčela, e, imamo referentne laboratorije za pčela. Sad o tome više niko ne govori, svi samo govore o neonikotinoidima, što je potpuno odvratilo pozornost od stvarnih pitanja. Back a moramo se vratiti na prava pitanja i moramo prestati kriviti pesticide za koje nema nikakvih dokaza. Također me brine da ovaj širi pristup ograničenju pesticida je rezultat jednog ideološkog eh, pristupa, a sa zanimanjem sam slušala kolege koji misle da eh, E, se radi ovdje o lobističkim aktivnostima, ali ja vam hoću reći da mene e, ovi e, ove ne, udruge koje se bore protiv pesticida me doista maltretiraju svojim lobiranjem kako bi se dakle, ovo, dakle, ovaj dugoročni plan uklanja pesticida iz poljoprivreda, da nam nisu rekli kako ćemo se inače prehraniti u budućnosti i uopće ne uzimajući u obzir ni na koji način ideju da bismo trebali raspraviti o tome kako koristimo kako koristi odgovornije pesticide, razmišljajući o high-tech poljoprivrednim načinima, korištenjem na pravom mjesto u pravim količinama i da se ne razbacuju. A e, e, izbaciti tretman za nešto, e, mislim, Upravo sam sada slušala e, gotovo 18 triloga o organskom, e, o e, ekološkom, o ekološkoj poljoprivredi. o uopće se ne radi o načelnom raspršivanju ovih proizvoda ni na koji neodgovorni način. Znači, jedini razlog ako se želite doista izbaciti u potpunosti pesticide iz poljoprivrede, europske unije se možete boriti protiv ovoga, ali to nije stav koji ja zastupam, ali mnogi zapravo samo utrčavaju u to e, s time što e, ovaj, podopiru ovaj napada komad po komad e, na savršeno legitimno korištenje savršeno legitimnih proizvoda. Pa evo samo pod, podsjećam one koji su zainteresirani za čuti mišljenje građana da dođu na moje događanje večeras eh, koje govori o, koje o tome da zove se znanost je bitna i dokazi su bitni i mnogi građani će vam tu reći da se odluke moraju donositi znanstvenim temeljem, a ne emotivnim temeljem. Hvala gospođo Grlin. U 11. se moramo priključiti ITRE-u na mm, dokumentu za upravljanje energijom pa ću morati ograničiti govore na jedan, nije na jednu minutu, jer imam jedan podulji popis. Pa dobro, kako želite da postupimo? Hoćete Dontovu metodu ili kako? Ali u svakom slučaju moramo ograničiti vrijeme ili mogu učiniti ništa, ali vas molite da ne idete preduboko u stvar. Uh, Dakle, za klubove, gospodin Lenz. Ja, vielen Dank, Frau... Puno hvala, gospođo predsjednice. Biti ću kratak danas, govorim u ime kolege Petra Jara. Želim reći da se slažem sa prigovorom kolegice Görling prije svega iz četiri razloga koja mene i kolegu Jara su ponukali da se ovaj dokument o direktivi vezano uz e, pčele e, odbije, znači velika većina država članica odbija e, taj dokument zato što nema legitimnu pravnu osnovu. EFSA će u studenom ponovno iznijeti svoju studiju u neonikodinu i to bi trebalo onda biti temelj odluke Europske komisije. Mislim da ovaj prijedlog nije razmjeran, jer e, primjerice e, mjere za smanjenje rizika nisu uzete u obzir. Zatim alternativna sredstva za zaštitu bilja također nisu tu i to ne doprinosi poboljšanju situacije. A isto tako bi zabranom neonikotina, e, neonikotinoida e, također e, došlo do veće pojave insekata i mislim da bi EPP treba ovdje zastupati drugačije mišljenje. Um, Madam Guteland. Hvala, gospođo Guteland. In short time, so I really... I e, Evo, pokušala sam doista skratiti ovo što ću reći. Znam da je kratko, ali nemojte mi ipak prekinuti. Evo, to je jedan od e, ključnih pitanja za moj klub i doista smo se za to pripremali. Dakle, vjerujem da Europa ima vrlo ozbiljni probleme sa umiranjem pčela, sa smrčnosti pčela. I vidimo znanstvena izvješća koja također ukazuju da su kemikalije jedan od razloga zašto se to događa. Naime, doista postoji znanstveni konsenzus da je to zbog neonikotinoide, pesticida i da one zbog toga su doista oštećene e, ovim e, tvarima i ne slažem se sa izvjestiteljicom. Znači ova e, parcijalna zabrana za neke od ovih tvari iz 2013. temeljem EFSA e, e, doista potvrđuje da je to visoki akutni rizik za pčele i to je dovelo do toga da je komisija uvela parcijalnu zabranu za korištenje ovih tvari, ali od onda imamo znanstveni niz, zna, značajni niz znanstvenih studija koje potvrđuju da neonikotinoidi jesu znatan rizik za mnoge vrste, ne samo pčele, nego i za razne vodene insekte i ptice i leptire, a to su opasne tvari o kojima govorimo. I ovi nalazi doista podupiru moratorij za korištenje ovih tvari, a obzirom na poboljšanje znanstvenih e, saznanja, e, mislim da je doista važno da damo potporu zabrani komisije. E, Komisija evo jednom radi nešto da doista učini na ograničenju ovih kemikalija koje utječu na ekosustave. Doista moramo E, se riješiti ovih kemikalija koje utječu na naše ekosustave, a svi ovi podaci pokazuju da opasni e, da se ovi, e, ove tvari trebaju tretirati sa predostrožnošću i pitanjem substitucije. I znamo da i građani to od nas traže. Imali smo 4,5 milijuna europljena koji su nam dali potporu potpisivanja peticije u kojoj se traži zabrana neonikotinoida. Pa zato e, doista kažem da je to nešto e, što izvjestiteljica može isto večeras spomenuti. I također mislim da je važno da mi kao parlament ustanemo i kao odbor i založimo se za zaštitu pčela i načela da samo znanstveno e, odobrene i sigurne kemikalije se mogu koristiti u Europi. Mr. Florence. Gospodin Florenc. Gospođo Görling, vi znate da ja vas cijenim i mnogo inicijativa gdje sam vas podupirao, ali danas se naši putevi razilaze. Mislim da ste oslijepili e, zato što lobirate za kemijsku industriju. Ovi tekstovi koje ste iznijeli e, sam već odavno pročitao, no pređimo na praksu. E, metoda neonikotinoida je vrlo jednostavna, dakle e, stvara se jedna kora, u toj kori je neonikotinoid, imamo tu različite vrste i to djelovanje od sredine kolovoza do početka svibnja, kraja travnja e, je neprestano prisutno. Dakle, ako neki mikroorganizam se pojavi u prosincu, on će za nekoliko minuta biti mrtav. Dakle, svaki dan govorimo o gubitku bioraznolikosti. Imamo različite programe, a pritom zaboravljamo da e, ubijamo sve organizme na svojim poljima. I sada se pozivate na pčele. Tu se ne radi samo o pčelama, radi se o čitavom nizu mikroorganizama koji više nisu na našim poljima zato što su ubijeni. Ja se već 40 godina bavim šećernom repicom i vidim da sada šećerna repica više ne cvjeta. I sve što ćete poslije zasaditi na poljima ima vrlo velikog utjecaja na bilje. Tu je prisutna i firma Bayer i oni su već odavno uvidjeli da je borba protiv insekticida krivi put. Dakle, ja se zalažem za zaštitu bilja, zato što ako jedan puta pošpricate bilje, onda ćete biti na miru. Gospođo Görling, ja vas molim da dođete na moje imanje. Vidjet ćete da su tamo sve bilje odličnog zdravlja, iako ne koristimo neonikotinoide. Tu je čitav niz alternativa, a bit svega je da uvijek postoji alternativni proizvod no potrebna je još godina dana da se on do kraja razvije. Mislim da ćemo za dvije do tri godine imati alternativne proizvode. I molim vas, ne nasjedajte kada će vaši unuci htjeti vidjeti mikroorganizme na poljima, oni to možda neće moći učiniti ako ne zabranimo ovu vražiju stvar. Pa, gospodine Florence, mogli ste biti malo jezgroviti jer ste govorili dulje od tri minuta i niste dali dobar primjer ostalim kolegama. Gospođa Konjačina ima riječ. Hvala. Biću doista vrlo kratka. U ime kluba GUE NGL Moram reći da mi kritički sagledavamo činjenicu da se moramo obaviti ovom točkom. Razumijem da svatko od nas ima pravo iznositi svoje prijedloge, ali Ako želimo posvetiti toliko pozornost e, poljoprivredi i neonikotinoidima, pitam se što će s nama biti u Europi i u svijetu bez pčela? Ništa. Neonikotinoidi štete pčelama i to je već dokazano danas se trebamo ravnati načelom e, ne privremene, nego apsolutne zabrane, jer mi uništavamo naše kosustav i ako ga uništimo, neće nam preostati ništa. I onda ćemo se svi čuditi time što niti jedno gospodarstvo, niti jedan poljoprivrednik nam neće e, moći pomoći. Mi u Guleu nikad ne podržavamo ovakve prigovore koji ugrožavaju ne samo bioraznolikost, nego i čitav sustav, ne samo Europske unije, nego i ostatka svijeta. Ako se možemo obraniti od toga, učinimo i to jer je to doista jedina mogućnost da osiguramo okoliš za buduća pokoljenja. Tu ne mislim samo na pčele, nego i na sav život na našem planetu. Hvala, gospođa Müller. Ja, Hvala, gospođo predsjednice. Ja govorim u osobno ime, a ne u ime izvjestiteljice u Sjeni Aldeja. Slažem se sa kolegicom Görling u potpunosti i ja bih rada pitala gospodina Florenca da li se on onda bavi ekološkom poljoprivredom na svojem imanju i koji su to alternativni proizvodi. Što se tiče ove zabrane i ponovne procjene, ta znanstvena procjena još nije tu, moramo još čekati na nju. Postoje neke smjernice koje se trenutačno revidiraju pred Europskim sudom, dakle ni to nije završeno i države članice do sada te smjernice nisu priznale. Ja smatram da ne postoje alternative i da uopće nije uzeto u obzir da Mislim da nije uzeto u obzir e, trenutačno stanje i ja do sada nisam vidjela niti jednu studiju u kojoj se govori o realnoj primjeni imidakloprida, tiametoksama i klotianidina i da oni imaju ovakav utjecaj na smrtnost pčela. Stoga ja mislim da trebamo pričekati znanstvenu procjenu i ja podržavam prigovor gospođe Görling. Ja. Gospodin Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser uh, e, telegráfico. Um, este, relativamente este... Da, kada je riječ o ovom pitanju, mislim da trebamo primijeniti načelo predostrožnosti. Čak i ako ne znamo sa sigurnošću da su te tvari opasne, ipak stoji činjenica da je e, populacija pčela u Europi u značajnom opadanju u posljednjih nekoliko godina ili uslijed požara ili upotrebe insekticida ili čega već. Dakle, mi trebamo zaštititi poljoprivredu i stoga moramo zaustaviti širenje parazita neonikotinoidi, čak i ako nema dovoljnih dokaza za to, prema načelu predostrožnosti, kao što je rekla Julie Gerling, dakle u tom slučaju trebamo glasovati za sutra. Europska unija je zabranila neke neonikotinoide i čini se da ponekad studije doista dokazuju korelaciju između upotrebe neonikotinoida i pada populacije pčela, tako da ćemo mi glasovati za sutra. Iako gospodin Florence bude svojim automobilom išao na polja, na njive, ustanovit će da neće morati uopće koristiti brisače zato jer mu vjetrobran neće udarati insekti, jer ih, jer ih niti nema. No, ipak, u Portugalu će ipak morati upotrebiti brisače jer tamo još uvijek ima pčela. Gospodin da, hvala. Ovo je politička rasprava o koju vodimo o nečemu što moramo prepustiti znanosti. Mislim da je važno da postoji postupak sukladno kojem EFSA, Europska komisija i stručnjaci donose zaključke o nekoj tvari je li ona sigurna ili ne. No, ipak e, imam neka pitanja u vezi sa samim postupkom e, i neka pitanja koja se već spomenuta o izvješću gospođe Girling. Jedno se odnosi na čitavo pitanje ovog dokumenta o pčelama. Možda komisija može odgovoriti na to EFSA i zemlje članice su priznale potrebu da treba revidirati neke elemente u tom dokumentu i koliko će to onda utjecati na ovu odluku o zabrani neonikotinoida i drugo. Ponekad, evo, 2012. godine u izvješću komisije je stajalo da nema veze između upotrebe pesticida i e, opadanja populacije pčela. E, razmatra li e, komisija i upotrebu pesticida sa intrinzičnim karakteristikama ovakvih tvari ili ne razmatrali uopće korištenje pesticida. Dakle, zanima me e, iskreno što komisija poduzima u tom smislu i zanima me još također zašto imamo zabranu za usjeve na koje pčele ne idu. Gospodin Eichhout, Hvala. Želim čestitati Julie Gerling na tome što je aktivna i u vezi sa provedbenim aktima, jer je ona bila uvijek kritična u vezi s time, ali vidim da je prepoznala i vrijednost toga, što mi je drago. Također, pa, ne, doista mi je drago, Julie. I također mi je drago što e, ste spomenuli da e, treba poći jasnu razliku između EFSE kao procjenitelja rizika i komisije koja treba donijeti političku odluku u raspravi u kojoj mi se ponekad e, čini da se kaže da treba slušati slijepo EPS-u, ali e, čini tu veliku razliku koja je doista bitna i to će također oblikovati našu buduću raspravu. No, okrenut ću se ka sadržaju. I e, tu Julie kaže da se neki ljudi vode ideologijama. Ja to prepoznajem, ali mislim da se ja ravnam drugim ideologijama e, od onih koje je mislila Julie Girling. Dakle, ako sagledamo zaključke EFSA iz 2013. godine o visoka životnim rizicima, onda je komisija o tome donijela odluka, odluku u svibnju 2013. godine, ali obećala je danje razmatranje dokaza u naredne dvije godine. Dakle, komisija je imala obvezu učiniti nešto, a onda je provela druga istraživanja jer u zabrani 2013. godine e, ništa se nije odnosilo na zimske nego na ljetne usjeve i e, to je i zaključeno, a sada u listopadu 2016. godine je ustanovljeno da postoji rizik i za e, zimske usjeve i to je također zaključeno i na temelju toga komisija poduzima mjere predostrožnosti, to su neki spomenuli, ali još podržavaju prigovor i to mi je baš nije jasno jer ako se držimo načela predostrožnosti i znanstvenih izvješća i zaključaka komisije, onda ima smisla ono što komisija čini i e, pregovor nema smisla. Mislim da ovdje imamo više posla sa ideologijom nego e, s time da se moramo držati znanosti. Hvala gospodin Da, Dakle, radi se o dvije stvari. Da li će se primjena zabraniti ili ne. Radi se o e, pripravcima koji sadrže ove tvari. Jedni kažu da je potrebno pričekati još daljne stručne studije, no ja smatram da bi bilo sada najvažnije da budemo objektivni kada se radi o tim tvarima. Čini mi se da je ova rasprava vrlo emocionalna. S jedne strane se govore gubici u sektoru poljoprivrede, a s druge strane se spominju i posljedice ako će se koristiti neki drugi pripravci, a isto tako se upućuje i na moguće ugroze. Ja smatram da bismo trebali objektivno pristupiti ovom pitanju. Ne možemo voditi emocionalnu raspravu moramo donijeti odluku koja se temelji na stvarnim saznanjima i mi smo u obvezi donijeti odluku, racionalnu odluku. To se od nas očekuje ovdje na odboru i stoga je vrlo važno da sutra u skladu s tim glasujemo. Dakle, mi smo sada e, pod pritiskom s obje strane i postavlja se pitanje je li glas nevladinih organizacija jednako važan kao i glas onih koji e, primjenjuju takve pripravke. Dakle, to je sada dilema sa kojom smo suočeni. Imamo argumente za, imamo argumente protiv i mi kao odbor moramo sada iznijeti svoje mišljenje. Hvala. Um, Hvala. Doista mi je drago što u Portugalu ima doista mnogo pčela jer uh, u, mnogim zemljama članicama to nije tako. I mm, uzimajući u obzir važnost pčela za našu poljoprivredu u Europi i u svijetu i za sadašnjost i za budućnost, moram reći da trebamo sačuvati kolonije pčela jer su one ključne za naše društvo i za nas ljude kada je riječ o proizvodnji hrane. I Čuli smo mnogo o znanstvenim revizijama, studijama i istina je postoji određena količina znanstvene literature koja dokazuje da nikotinoidi ne ugrožavaju samo pčele, nego i leptire, ptice i vodene insekte. To je utvrđeno u studiji e, iz učilišta iz Saseksa, izvješću a i drugim e, studijama koje ukazuju na smanjenje broja kolonija, naročito u blizini njiva e, gdje se usjevi tretiraju nikotinoidima i činjenica je da se smanjuje broj kolonija pčela. Treba također imati na umu o čemu govori EFSA, E, kada govori o visokom riziku za pčele ili visokom riziku koji se ne može isključiti. Da, činjenica je da možda te tvari nisu jedini uzrok e, opadanja broja pčelenjih kolonija, ali jesu jedan od uzroka i stoga smatram e, da provedbena uredba komisije kojom se zabranjuju ove tri tvari predstavlja prvi korak u očuvanju populacije pčela u Europi i mi trebamo također nešto učiniti jer na kraju krajeva ne možemo samo gutati informacije prema kojima e, su ove tvari nužno zlo i da se na nas vrši pritisak da odobrimo bilo kakve tvari koje se koriste u poljoprivredi, čak i ako postoji takav visoki rizik, a ovaj parlament, naročito ovaj odbor, treba zauzeti čvrsto stajalište u tom smislu. Gospodin Verand iz komisije. Thank you very uh, Hvala. Započet ću isticanjem činjenica da je gospođa Gerling u pravu i svaki prigovor na neku mjeru se temelji na prebazilaženju strane komisije i njezinih ovlasti, ali to nije slučaj. Mi djelujemo unutar okvira koji je zacrtan uredbom o pesticidima. I gospodin Eichhut je to spomenuo, kada je uvedena e, ograničenje neonikotinoida 2013. godine, ponositelji zahtjeva trebali su potkrepiti zahtjev podacima e, koji dokazuju da je upotreba korisna i kada se zahtjev podnosio u, u zaključcima EFSE pokazalo se da ti e, ta upotreba nije korisna, tako da je komisiji nije ništa drugo nego djelovati i e, revidirati propise i ne odobriti one načine upotrebe koji su se pokazali nesigurnima. Dakle, mi pratimo postupak i držimo se postupka koji je predviđen uredbom. Gospođa Gröling je spomenula također i studiju zajedničkog istraživačkog centra koja navodno dokazuje da nema povoljne učinke na oprašivače, no mi nismo sigurni što je učinjeno ovom studijom. Dakle, provedena je anketa među poljoprivrednicima o njihovim reakcijama na ograničenje iz 2013. godine i oni jesu pribjegli alternativnim tehnologijama, tako da tvrdnja da nema alternativa nije točna. Osim toga, poljoprivrednike je u samo jednom pitanju pitano e, što oni misle o korisnim insektima i to nikako nije bila anketa o učestvima ograničenja na zdravlje pčela i na e, prisutnost pčela. Gospođa Curling također kritizira činjenicu da su najveći problemi koje utvrđuje EFSA, nedostaci podataka umjesto dokaz rizika, ali ja želim naglasiti da prema uredbi treba dokazati sigurnu upotrebu, a ne obratno. To nije učinjeno i zbog toga zaključci EFSE su tako jasni. Mnogi su govorili dokumento o pčelama koje se EFSA koristi u svojim procenama. i tu treba kao prvo zamijetiti da je prethodni dokument, dokument EPO o pčelama, smatram starijelim budući da ne predviđa nikakvu procenu za E, primjenu tvari o kojima govorimo, tako da je dokument EFSE najbolja dostupna znanstvena osnova koju imamo. Postavljeno je pitanje o tome priprema li se e, revizija tog dokumenta i bi li to utjecalo na e, naše odgovore, pa ja ne mogu predvidjeti u kojem će pravcu ići neka revizija. I Imamo gospodina, e, pitanje gospodina e, Hajteme o, o uzivima koji privlače pčele, pa prema dokumentu EFSE ti se usjevi smatraju privlačnima zato jer EFSA nije mogla e, sa sigurnošću zaključiti da to ne bi bilo tako ni pod kojim okolnostima. I u ovim slučajevima o kojima sada razgovaramo, EFSA je vrlo jasno ocijenila da postoji e, rizik e, za sljedeće usjeve koji bi se zasadili nakon šećerne repe i e, zbog toga što tvari ostaju u tlu i također se mogu e, upiti u sljedeće usjeve i to stoji u zaključcima EFSE. Gospođa Gerling e, tvrdi da trebamo razmotriti učinke na proizvodnju usjeva i gubitke u proizvodnji i povećanje uvoza ili e, da trebamo uzeti u obzir druge oblike ocjene učinka prije iznošenja prijedloga, pa ništa od toga nije predviđeno uredbom o biljnim proizvodima i da smo potrebili ove razloge za argumente, onda bismo e, bili prevazišli svoje provedbene ovlasti. I mi dijelimo želju gospođe Gerling za daljnjim istraživanjima i ona poziva na provođenje daljnjeg istraživanja zdravlja pčela i oprašivača. I to je doista moguće u okviru obzora 2020, a parlament je upravo odobrio pilot projekt za daljnje istraživanje zdravlja pčela povezano sa onečišćenjem okoliša, što uključuje i onečišćivače poput pesticida i imamo i akcijski plan za oprašivače. E, gospodin Hajtema ima još jedno pitanje, odnosno brine li nas samo e, intrinzična karakteristika e, aktivnih tvari ili nas brine i upotreba pesticida? Da, imamo direktivu o državnom korištenju pesticida o kojoj će komisija iznijeti izvješće na jesen ove godine, dakle o provedbi tog dokumenta i o tome je li on postigao svoje ciljeve. Da, Dakle, e, brine nas e, i e, stvarna upotreba pesticida, ne samo njihove intrinzične karakteristike. Evo, s već ću završiti, ako bih mogao još mnogo toga reći o ovome. Gospođa Gerling ima riječ. Ali kratko je, molim vas samo. Dobro, evo kratko, pokušat ću samo kratko. Moram reći da E, ništa od ovoga nije bilo neočekivano za čuti. Dobro, možda nešto, ne, malo tona koji je bio ovako netrpeljiv, ali dobro. Dobro, mogla bih još 20 e, minuta odgovarati pitanje po pitanje svako. Na primjer, gospodina Gutland je rekla e, da se uzmu e, u obzir princip prezostrožnosti i substitucije, ali tu nema substitucije ovdje zapravo je, uopće niko nije razmišljao o substituciji. Trebalo bi razmisliti o revidiranju zakonodavstva o zaštitu bilja da se pogledaju efekti substitucije, jer to je zapravo doista činjenica da će nekde negdje ostati u tlu, ali alternativni proizvodi koji se spre, e, se e, ostati u tlu i još na širem području. E, znači, substitucija je zapravo loša i još gora Dakle, zašto ne razmislimo o tim pitanjima kad se već bavimo ovima, ali dobro, možete tehnički u pravu, možda to nije u našem zakonodavstvu, ali trebalo bi biti, možda bi bilo dobro da su članovi odbora to uzeli u obzir kao što su željeli zaštititi i pčele zabrano pesticida, ali dobro. Dobro, neću sada redak po redak i hvala svima kolegama koji su zainteresirani za ovo i veselim se glasanju. Hvala, sutra glasamo. I sad vas pozivamo e, e, e u 4Q2 na zajednički sastanak sa odborom ITRE. Hvala.